Poštovane dame i gospodo, nastavljamo sa prekinutom sjednicom. Mogu vas izvijestiti o tome da će glasovanje o e, zadnjoj točci dnevnog reda da će se održati sutra u 12 sati. Prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, imam još dva priopćenja. Kao prvo, prema članku 216, odlomku 4, našeg poslovnika informiram vas da će za ispravak koji smo najavili jučer u 7. sati da nije bio nikakav zahtjev za stavljanje na glasovanje i stoga se ispravak smatra usvojenim. A što se tiče e, druge stvari, mogu vas upućiti da prema pravilu 87a, odlomak 6,